E, zasjedanje Europskog parlamenta prekinuto 12.3. proglašavam e, opet otvorenim. Moje cijene dame i gospodo, svi smo mi sigurno duboko pogođeni šok